scenario for our, for our meeting. Now I give the floor to the co-rapporteurs. Mrs. Krell, the floor is yours. Ganz herzlichen äh, hvala, gospođo predsjedateljice. Doista ovo su do, bili vrlo naporni tjedni i mjeseci u kojima smo zajednički pripremali ovo izvješće kako bismo što brže ostvarili napredak i e, ostvarili ovaj cilj da se na odboru glasuje u prosincu kako bismo onda u siječnju mogli ići na plenarnu i dobili mandat za pregovore. Želim još jednom naglasiti koliko je važno da regije, osobito na području programiranja i menadžmenta, što je prije moguće pa čak i e, e, ako je to ovako u ovom rasporedu da dobiju rezultat tih pregovora kako bi onda e, i vijeće i komisija nam mogli dalje pomagati u tim pregovorima i Kolega Novakov će nastaviti dalje sa nekim najvažnijim izmjenama koje smo utvrdili u izvješću. Ukupno, što se tiče buduće strukturne politike, najvažnija izmjena koju smo unijeli u prijedlog komisije jest da mi u svim člancima gdje je to potrebno želimo e, e, staviti poljoprivredni fond pod fond za regionalni razvoj. E, kao što znate, trenutačno je to slučaj i to se pokazalo kao vrlo pozitivno i nakon rasprava u komisiji komisija je odlučila drugačije i izuzela je iz krovne uredbe fond za E, za razvoj ruralnih područja, ali po našem mišljenju to nisu dobri bili razlozi za to. Meni je jasno da poljoprivrednici žele zadržati novac za poljoprivredu i da ti fondovi, odnosno prvi i drugi stup, e, žele da ostanu pod zajedničkom nadležnošću Međutim, ako e, stavimo fond za ruralni razvoj pod ovu krovnu uredbu, to ne znači da će odgovornost biti na ministrima za regionalni razvoj. Ne, ta odgovornost će i dalje biti kod ministara za poljoprivredu, gdje je i danas jedina razlika je da pod ovom krovnom uredbom e, znači da će za sve fondove vrijediti ista pravila, što znači da je to sve moguće lakše i bolje povezati i e, ne samo da e, ćemo podržati poljoprivrednike, nije to jedino e, razvoj ruralnih područja. Mi smatramo da cijeli taj prostor treba bolje razvijati. Po našem mišljenju to je vrlo razuman prijedlog i nadam se da barem u ovom našem odboru će to imati odgovarajuću podršku i u konačnici mislim da će i u odboru za poljoprivredu to biti jasno. Mi kod naših izmjena imamo prvi nacrt krovne uredbe gdje komisija je upravo to predložila i polazimo od toga da će se uzeti u obzir sve ono što treba biti uzeto u obzir. Ima tu previše amandmana jer e, e, morali bismo previše e, članaka mijenjati. druga stvar, nekako sad idem kroz članke manje više, izmjene u članku 10. Naime, da ne želimo dopustiti transfer e, europskom programu Invest EU. Ako se sjećate na zadnje sjednici odbora, u našem mišljenju oko Invest EU imali smo e, prilično žustru raspravu. Dopustite mi da objasnim zašto predlažemo taj amandman. Vi znate da kohezijska politika prema predlogu komisije ima minus od 10% u proračunu, što znači da gotovo sve zemlje članice moraju značajne uštede ostvariti u buduće. Komisija je pokušala barem ograničiti ove ovakve e, proračunska ograničenja, ali e, sa ovim prijedlogom i sa nacionalnim omotnicima države članice će morati računati sa do 25% manje sredstava. Neke države članice će dobiti nešto više novca na raspolaganje, ali to je najmanji broj država članica. Znači trebamo e, učiniti sve što možemo kako bi moderna kohezijska politika prilagođena modernim vremenima kako bi e, se e, nosili s tim, a i novac trebamo svakako trošiti u one svrhe za koje je taj novac izvorno i predviđen. Ono što ne dotičemo našem izvješću je suradnja između Invest EU-a i europskih strukturnih fondova. To smo prošle godine zajednički prodiskutirali u postupku Omnibusa, mi u cijelom parlamentu smo imali široku podršku za to jer eh, je naravno važno da eh, instrumenti mogu jednostavno eh, zajednički funkcionirati. U pregovorima sa vijeće, s vijećem smo shvatili koje su ta važne točke i u tom međudjelovanju EFRE-a i Junkerovog investicijskog plana e, moglo bi se doći do 100% financiranja projekata. Stoga je to važno za države članice, pa i države članice koje imaju recimo teškoća kod pronalaženja odgovarajućeg sufinanciranja. Ukupno gledano smatram da je izuzetno značajno da e, zadržimo ovaj ostatak proračuna i stoga predlažem transfer od 10 milijardi eura koji je sada predviđen iz kohezijskog fonda prema e, instrumentu za povezivanje Europe. Da to također bude izuzeto. Naime, prijedlog komisije što nas iznenađuje da kohezijski fond koji je već smanjen za 25%, ali imamo isti iznos e, za e, instrument za povezivanje Europe, što, je zapravo iznad proporcionalno i, a možda i izlučno jer je komisija već rekla da u sljedećem periodu financiranje instrumenta za povezivanje Europe treba biti e, stavljeno na drugačije osnove, a ne kroz kohezijski fond. Eto, to su te tri važne izmjene koje predviđamo. Ne želim e, baš o svemu govoriti jer i gospodin Novakov ima e, još ponešto za reći. No, ukupno ono što mi se čini pozitivno u prijedlogu komisije jest da postupak danjeg pojednostavljenja je e, dodatno poboljšan tako da na nekim, na nekim mjestima smo naravno imali određene amandmane, a kako bismo još osnažili to pojednostavljivanje, a i izvješće revizorskog suda koje je objavljeno prošli tjedan i koje pokazuje da je broj grešaka svakako e, pao e, treba nam poslužiti tome da imamo malo više povjerenja u države članice, u regije i da u skladu s tim dopustimo i određena pojednostavljenja. Ono što će sigurno još uzrokovati značajne rasprave je članak 15 i veza između kohezijske politike s jedne strane sa europskim semestrom kao i jedan novi način e, davanja preporuka po zemljama. E, mislim da će tu biti dosta potica od strane kolega i trebamo se uzdati u mudrost i u diplomaciju izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni u tome da će oni pregovarati o odgovarajućim uvjetima kao i o makroekonomskim uvjetima. Makroekonomski uvjeti su drugi dio članka 15. Oni su blisko povezani sa mjerama koje će stupiti na snagu kada, makro, kada nisu ispunjeni makroekonomski uvjeti u državama članicama i to je povezano sa nekim sankcijama ili možda sa e, ukidanjem određenih isplata do kojih je došlo u situacijama kada država loše gospodari određenim novcima. E, to e, su različite stvari, teško je to povezati, komisija je to povezala, ali za nas e, je sada tu vrlo teško to ponovno razvezati na neki način. Dali smo to i pravnoj službi parlamenta i dali smo prijedlog da se bavljenje brojkama izuzme iz ovog prijedloga i da govorimo samo o obvezama za sad. Isto tako da se jasno kaže da u smislu kohezijske politike i izbjegavanja sankcioniranja regija koje e, ne mogu utjecati na djelovanje vlada u tim državama članicama da se e, barem tu osiguraju određene izmjene kako e, bi se spriječilo da oni ne ostanu bez sredstava. E, kroz razgovore smo stekli dojam da se može ići i dalje. Primjerice, Europski socijalni fond se možda može u cijelosti izuzeti iz ovog mandata sankcioniranja ali evo, to je nešto o čemu treba prodiskutirati. To za sada nije e, sadržaj ovog izvješća. Za razliku od prijedloga komisije dali smo prijedlog e, da ponovno uvedemo takozvane velike projekte imamo tu izmjene e, financijske uredbe, e, e, financijskih pravila Europske unije i rekli smo da bi bilo korisno da za države članice da ponovno dobiju takve velike projekte i za njih da imamo E, zasebne postupke. Naravno, treba vidjeti kako bi izgledali ti postupci, ali e, onako kako je to bilo zamišljeno u omnibusu mi se čini prilično razumno i e, izvjestiteljima je predloženo da se to na taj način uvrsti. Jasno je da kod svih pregovora koje smo vodili Parlament igra vrlo važnu ulogu i u europskom semestru, a i kod makroekonomskih e, uvjeta, e, a kod pitanja programiranja e, također smo razmatrali ta pitanja, a tu ću rado dati riječ kolegi jer smo mi na neki način podijelili zadaće među sobom. Sve ovo što ja nisam obradila, upravo je gospodin Novakov e, preuzeo te zadaće, tako da njemu sad dajem riječ. Hvala. Thank you very much. I would like to start by expressing uh, Hvala. Ja ću izraziti svoju zahvalnost. E, radili smo zajedno na ovim pitanjima i mislim da smo ostvarili jako dobru suradnju u ovako važnom izvješću. Nedavno smo proslavili 30 godina kohezijske politike. Prije 30 godina e, Europa je bila samo san e, mnogih država članica. Znam, tako sam i ja to doživljavao. Europa je bila samo nešto što smo slušali na televiziji i u vijestima. Ili, ili čak možda tek na onim kasnim vijestima na televiziji. No, Europa je danas nešto drugo. E, to je jedan osjećaj, to nije samo nekakvo mrtvo slovo na papiru ili nešto što se spominje u vijestima. Brojni europski građani e, se svakog jutra bude u energetski učinkovitim kućama, upravo zbog Europske unije zbog Europe ili idu do svojih ureda e, na novim cestama koje je Europa financirala ili rade u tvrtkama koje podržava Europska unija ili su osnovali vlastita poduzeća koja podržava Europska unija. To je sve postigla kohezijska politika. Mm, to smo sve mi podržali i vidimo rezultate toga. Ono što ovdje imamo je stotinu stranica sljedećeg poglavlja što je nastavak ove politike. Na nama je nama koji ćemo raditi e, na tome kako ćemo nastaviti pisati tu knjigu. Hoćemo li biti birokrati ili vizionari? Konstanca je već spomenula neke od glavnih amandmana koje smo predstavili. i e, siguran sam da će nam to pomoći da uz vašu podršku imamo bolju poziciju u trijalozima kasnije. Da, neki od njih uključuju više financiranja, omotnica od gotovo 40 milijardi jer ovaj e, odbor i ovaj parlament su često u različitim dokumentima, e, govorima, saslušanjima spominjali da bez obzira na to s kojima smo izazovima suočeni, s kojim novim inicijativama smo suočeni, ne bismo e, trebali napustiti naše tradicije koje su se pokazale kao djelotvorne politike. A ako govorim sada na pamet od Junkerovog plana Investe EU i tako, oni bi trebali imati doprinos iz kohezijske politike. Zatim imamo e, instrument za povezivanje Europe, pa imamo obzor i onda neke nove stvari. Ako smo oprezni u pogledu transfera ne znači da smo protiv tih inicijativa. E, čini nam se samo da treba naći načina da se oni podrže, a ne da se uvijek uzima iz kohezijske politike. Ja stoga smatram da je zadržavanje iste, istog stope sufinanciranja e, e, važno. 80% za pojedine regije, 70% za regije u razvoju, i tako dalje. Znači, e, bitno je da to ne bude samo dio naših govora, da to bude u praksi. E, to je ono u što ljudi vjeruju. Zašto govorimo o temi transfera i korištenja kohezijske politike e, za druge inicijative? Zato to je kao da cigle uzimate iz jedne kuće i stavljate ih u drugu. na kraju krajeva nećete imati dvije solidne kuće, sigurno ne. Moramo naći načina da podržimo i jedno i drugo. Sjećam se zadnji puta, početkom ljeta, dok, sam, dok smo radili sa Konstance na tome, da treba e, pisati e, nacrt izvješća koje se lako čita kao novine i trebamo ići još i korak dalje jer barem po mom mišljenju ovo pojednostavljivanje nije nešto što e, trebamo ostaviti iza sebe jer većina korisnika E, mislim da podnošenje zahtjeva za ovim financiranjem treba biti jednako razumljivo kao što je naručivanje kave u kafeteriji. Ne treba biti kompliciranije od toga. I dosta sam često spominjao na e, sastancima sa ministrima koji su odgovorni za regionalni razvoj, stručnjacima pa i korisnicima. oni imaju iste zahtjeve prema nama, a to je da stvari budu što jednostavnije moguće. Stvorili smo poziciju koja zahtjeva e, više vremena e, da se razumiju neke stvari, primjerice tehnička pomoć. Tehničku, na tehničku pomoć gledam kao na mogućnost država članica da odluče koliko trebaju i gdje to trebaju. Dakle, stvorili smo fleksibilniji mehanizam u kojem će svaka država članica odlučiti koliko e, svako treba istoj omotnice za tehničku pomoć. A osim toga, sjećam se projekta komisije i drago mi je da imamo e, predstavnike komisije ovdje. Radi se o transferima u Invest EU do 25% ili čak u, u, u opravdanim slučajevima i do 100% ako države članice tako odluče. A ja do dan današnjeg nisam razumio kakvi su to opravdani slučajevi. Nama treba neko jamstvo da se kohezijska politika za tu državu članicu neće biti žrtvovana, čak niti na dobrovoljnoj osnovi. Treba nam više informacija o tome. I na kraju ja vjerujem da smo uspjeli e, se sustići ovaj prilično tjesan dnevni red. E, isti tim u parlamentu ima ipak e, sada vremena ostvariti ove dokumente, izraditi ih. Nadam se da ste vi svi spremni, da idemo dalje što je brže moguće i da budemo što učinkovitiji moguće. E, i da zadržimo dobru kvalitetu izvješća. Naravno, otvoren sam za vaše komentare i rado ću saslušati povratne informacije. Hvala. Hvala lijepa. Ovo su bile prezentacije su izvjestitelja. Sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospođa Tomašić, izvolite. Thank you Putem samo ću se osvrnuti na nekoliko prijedloga od suizvjestitelja. Ostale sugestije ću priložiti kroz amandmane. Prijedlogom komisije predviđa se manji proračun za kohezijsku politiku u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje. Podržavam prijedlog su izvjestitelja kako bi se ukupni iznos povećao za oko 12% kako bi bio na istoj razini kao u prethodnom razdoblju. U prijedlogu komisije Pretfinanciranje se isplaćuje na godišnjoj osnovi po paušalnoj stopi od 0,5% svake godine. Podržavam povećanje stope pretfinanciranja za vrijeme višegodišnjeg okvira kako bi se u obzir uzele sve veće razine provedbe tijekom njegova trajanja. Slažem se sa suizvjestiteljima i smatram da nije primjereno kazniti lokalne zajednice zbog nečeg što se smatra nedostatkom nacionalnih ekonomskih politika. Stoga, smatram da se zbog ozbiljnog neispunjavanja preporuka povezanih s procesom europskog semestra obustave samo odobrena sredstva za preuzimanje obveza, a ne odobrena sredstva za plaćanje. Preispitivanje programa u sredini razdoblja je vrlo važna točka u okviru kohezijske politike jer se uvjeti nužno mijenjaju tijekom sedmogodišnjeg programa. Međutim, na temelju iskustava Europe posljednjih godina primjereno je navesti da su gospodarske krize jedan od ključnih razloga zbog kojih bi se moglo opravdati preusmjeravanje programa kohezijske politike. U razdoblju 2014.-2020. Uredba o zajedničkim odredbama sadržava odredbe kojima se uvode posebne kontrole za velike projekte, te odredbe nisu uključene u novi prijedlog komisije u okviru nastojanja smanjenja administrativnog opterećenja. Velikim projektima potrebno je posvetiti posebnu pažnju te važno ponovno uvođenje pojednostavljene verzije postojećih pravila o velikim projektima, no s višim pragom. Hvala lijepa. Hvala. Ja sam sljedeća izvjestiteljica u sjeni u ime kluba ALDE. Ja ću izložiti svoje mišljenje o nacrtu e, za uredbu CPR. Prije svega hvala izvjestiteljima, gospodinu Krelju i gospodinu Novakovu, što su pripremili ovo izvješće vezano za uredbu CPR. Hvala lijepa što ste uspjeli sve stići na vrijeme i predstaviti tako ambiciozno izvješće. Imam neke komentare za, na nacrt izvješća, neću pokriti sve teme ovdje. U većini elemenata tu možemo naći rješenje i kompromis među nama, ali ja ću spomenuti samo neke stavke. Nacrt izvješća sadrži nekoliko glavnih elemenata. Jedan od njih je reintegracija relevantnih odredbi u ERDF, iz ERDF-a u um, Fond za ruralni razvoj. Naglasila bih da je jako važno imati dobru koordinaciju sa suradnju sa odborom AGRI i da se nađe zajedničko stajalište oba odbora. Zato što samo uključivanje u ovu uredbu o zajedničkim odredbama bez relevantnog teksta u uredbu za poljoprivredni fond neće dati prave rezultate. Stoga je važno dobiti i imati pravu suradnju i koordinaciju. Adekvatni mehanizam za koordinaciju treba osnovati komisija država članica kako bi se osigurala komplementarnost i sinergije između aktivnosti fondova za kohezijsku politiku i poljoprivrednih fondova u sljedećem e, legislativnom okviru. Što se tiče urbano-ruralnih poveznica, područja koje okružuju gradove i planinskih područja, jer već imamo rezoluciju o tome i imamo stajalište odbora regi, naša je odgovornost naglasiti tu poveznicu i bit će jako važno imati dobru koordinaciju među svim instrumentima na tom području. Drugi glavni element u izvješću je brisanje poveznice s europskim semestrom i strukturnim reformama, a tome se ja snažno protivim. Adekvatne strukturne reforme u skladu sa europskim semestrom mogu maksimizirati utjecaj i dodatnu vrijednost financijske podrške koja se prima iz fondova Unije. Već smo mnogo o tome ovdje raspravljali na odboru regiji i znamo da se međusobno baš i ne slažemo o tome, ali u ovom slučaju ja zaista smatram da kad govorimo o dodatnim vrijednostima Europske unije i kad pokušavamo braniti kohezijsku politiku i kad pokušavamo donijeti moderniziranu kohezijsku politiku, mislim da će biti jako važno naći dobru radnu poveznicu s potrebom za reformama. Jer u mnogim državama članicama su potrebne reforme i potrebna nam je poveznica među reformama i podrškom od strukturnih instrumenata zbog toga što imamo nažalost mnogo primjera kada damo podršku nekim projektima u nekim državama članicama i kada se ta potpora primi, a bez provedenih potrebnih reformi, onda se ne postiže ta dodatna europska vrijednost, ne postiže se nikakva vrijednost iz tih projekata. I stoga snažno podržavam tu poveznicu. Treći glavni element je brisanje mogućnosti dobrovoljnih 5% transfera financijskih sredstava iz mnogih fondova od država članica u Invest EU i druge instrumente pod direktnim i indirektnim upravljanjem. Ova odredba u CPR-u to što je ona potpuno na dobrovoljnoj bazi, to je izraz fleksibilnosti korištenja fondova i europskog proračuna. I podržavam tekst koji je komisija predložila jer smatram da je fleksibilnost zajedno sa pojednostavljivanjem, to su dvije ključne riječi koje znače mnogo za učinkovitost kohezijske politike. U nekim slučajevima prijenos ograničenih sredstava i strukturnih fondova će osigurati da se ona dobro iskoriste i osigurat će da dobri projekti s pravim europskim vrijednostima budu podržani, pogotovo kad govorimo o projektima sa prekograničnim elementom. U toj poveznici također podržavam prijenos e, instrumentu Connecting Europe, jer ovaj prijedlog komisije temelji se na uspješnom pristupu iz od programa eh, za period 2014. do 2020. I tu se uzimaju u obzir uspješni projekti za prijevoznu mrežu u Europi. Ovo je jedan od mogućih instrumenata koji bi mogao stvoriti tu mrežu u Europi. Ja dolazim iz države gdje je to jako, jako važno i znam da neke regije u Europi žele dobre prometne veze sa svojim državama susjedima i jedan od radnih instrumenata za to je instrument e, za povezivanje Europe, Connecting Europe. O toj opciji ćemo još razgovarati, ali ja mislim da je to jedna opcija koja bi se mogla iskoristiti kako bi se učinkovito iskoristili ovi fondovi iz kohezijske politike. Četvrta stvar, amandman koji se tiče načela partnerstva i načela uh, upravljanja na više razina. Hvala što ste to uključili jer to je bitno za pravilnu provedbu programa kohezijske politike. I očekujem da ću čuti i stalište odbora regija i Europskog gospodarskog socijalnog odbora o tome i mislim da bi to načelo partnerstva trebalo biti temelj naših procesa. Također bih podržala dodatne resurse koji se predlažu za osiguranje bolje učinkovitosti u komunikaciji prema javnosti kako bi se povećala vidljivost podrške ovih fondova te, također podizanje svijesti o rezultatima i dodatna vrijednost te podrške već imamo iskustva iz eh, raspravama o omnibusu, znamo da je to teško, ali jako je važno uključiti u naše stajalište ove prijedloge za boljom vidljivošću i boljom komunikacijom jer to je jedini način da predstavimo europskim građanima koje su prave stvarne vrijednosti kohezijske politike. I za kraj, budući da je važno boriti se protiv klimatskih promjena u skladu s pariškim sporazumom podržavam cilj da se klimatske aktivnosti uključe u sve politike. I tu se također govori o ovom cilju od 30% iz proračuna za postavljanje cilja vezano za klimu. Hvala svima, hvala iz, izvjestiteljima još jednom i očekujem da ćemo i dalje razgovarati o tome na našim sastancima. Dakle, to je bila moja prezentacija kao izvjestitelja u sjeni, a sada idem dalje sa kolegama. Gospodin, gospođa Mišel će predstaviti mišljenje kluba. Izvolite. Srećna hvala. I ja želim zahvaliti objema izvijest, obojci, objema izvjestiteljima i e, gospođi Krelin i gospodinu Novakovu jer e, mislim da se u nekim ključnim pitanjima slažemo, a izvješće je svakako i dobilo na, na težini. E, nama je do ovih pitanja vrlo stalo. E, mi se isto slažemo da LR treba ponovno doći pod ovu krovnu uredbu jer e, ruralni razvoj je po našem mišljenju važan dio kohezijske politike i mora to i ostati. Mi e, podržavamo kritično održanje prema e, prenosivosti kohezijskih sredstava na investe EU. Bez obzira da li kakvo mišljenje imamo prema EFSI-u ili prema investe EU, E, smatramo da su ciljevi drugačiji e, pa i kriteriji vrednovanja su drugačiji i uvjeti financiranja, tako da budući da su sredstva i onako već srezana, ne smijemo dopustiti, čak i ako je to samo e, par postotaka, ne, ne, ne smijemo dopustiti da nekako na mala vrata nestane još novaca. Pored toga podržavamo međuregionalnu i prekograničnu suradnju e, i e, punjenje interega. Na našem zadnjem e, putovanju odbora imali smo jako dobre primjere kako se Interreg može učinkovito koristiti i za brojne regije je to bio slučaj. Naravno, i e, imate i podršku da se sredstva za kohezijsku politiku dignu na e, sadašnju razinu. Evo toliko o pozitivnoj ocjeni, ali imam još neke nadopune. Kod pitanja sufinanciranja i e, trebamo razgovarati još jednom o prijelaznim regijama. Naime, promijenila se definicija i proširena je cilj e, bi bio, posljedica bi bila da ima više regija koje imaju pravo na poticaje. Naravno, one bi trebale podijeliti e, taj novac. A neki dosadašnji financijski poticaji bi koji su dozvoljavali i do 85% poticaja, u buduće to ne bi trebalo biti tako. Znači to bi trebalo pasti na nekih 60%. O tome se svakako može raspravljati, možda i 70% bi bio neki dobar kompromis. A što se ostalih e, dijelova tiče e, izvješće će ići i na odbor regija, naravno i od njih ćemo isto čuti što mislim. Ili bismo moglo imati jedan kompromis da se napravi e, takozvana sigurnosna mreža kao posebna regulativa. Kod političkih ciljeva da, e, imamo zahtjev za pojednostavljenjem, no, cilj nam je e, borba protiv siromaštva i diskriminacije i stvaranje e, dobrih radnih e, mjesta. To više nisu ključnih ciljevi ove politike. Mi u Europskoj uniji se ne trebamo samo na to usredotočiti, već i na ciljeve održivog razvoja. Po našem mišljenju to treba biti vidljivo u važnim politikama i instrumentima financiranja. A što se tiče europskog semestra i njegovog uključivanja u makroekonomske uvjete, naše stalište je vrlo dobro poznato. Mi kao i prije smatramo e, da e, treba oboje podržati no izvjestitelji već sada nastaje, nastoje predložiti kompromisno rješenje. Konstance, mi napeto iščekujemo što će iz toga biti. Što se tiče nekih osnovnih pretpostavki, e, eksante uvjeta, po našem mišljenju treba primijeniti samo one e, na koje same regije mogu utjecati i koje mogu nositi. E, kod regija treba zadržati e, pravilo N plus 3, ne treba rezati sredstva za tehnička e, sredstva i geografski položaj treba pripoznati kao veliki izazov kod preispitivanja na polovici razdoblja predlažemo da samo fakultativno dođe do reprogramiranja, znači samo ako je to doista potrebno, jer sve drugo e, bi vodilo samo prevelikim birokratskim naporima. Moguće je da svi razmišljamo na isti način. A sada što se tiče našeg zadnjeg putovanja kao odbora i također želim naglasiti da gledamo decidirano na uključenje regija i regionalnih tijela čak i u rasprave oko podjele sredstava i e, oni trebaju sudjelovati u formulaciji kohezijskih fondova jer smo vrlo jasno uočili da brojna regionalna tijela nekako su izostavljena iz tog procesa i da su onda samo konfrontirana s time da je odozgo neko odlučio o rasporedu sredstava. Mi kao regionalni odbor upravo taj zahtjev, a, da, a to je da se uključe regionalna e, tijela i to na, na pravovremeni način, u pravom trenutku da se uključe, i naravno da trebamo i razgovarati o tome da ta sredstva budu potrošena regionalno, a ne da ih na kraju završe u rukama nacionalnih vlada i slično i tu je također još jedna važna, važna, važna točka koju treba naglasiti. Mi ćemo pripremiti amandmane naravno i raduje me e, da što ću u ulozi izvjestiteljice u sjeni sudjelovati u daljnjim raspravama.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 čekamo prijevod na engleski. Perché velocità contrasta con qualità, quasi sempre. Quindi... Dakle, vjerujemo da će ovo utjecati na kvalitetu, a to se ne bi smjelo dogoditi i nadam se i vjerujem da bismo trebali povećati iznose za EFRD i druge fondove. Želimo li da se stvari eh, ako se stvari razvodne to će sigurno biti loše za fondove i vjerujem da eh, će utjecati na transfer eh, fondova odnosno sredstava iz kohezije na investment EU. Ali postoji teritorijalne poveznice i regije država članica u kojima bi se ovo moglo primijeniti. Za partnerstvo također e, imamo i kodeks o postupanju koji se ne poštuje uvijek. Osim navedenog, pitamo se i e, u vezi članka 15. europskog semestra i 23. članka sadašnje uredbe, a došlo je do pomaka u makroekonomskim uvjetima i e, mogućnosti e, obustave plaćanja e, u, za operativne troškove u državama koje neće specificirati uvjete, e, odnosno neće zadovoljiti e, uvjete iz europskog semestra. Dakle, to se odnosi e, na vrste plaćanja i prije nego što dođe do bilo kakve obustave tu bi se parlament morao e, uključiti. Ja ću ovo e, sigurno uključiti u svoje pisane amandmane i e, po sadašnjoj strukturi arhitekturi Europske unije i pravilima za sufinanciranje došlo bi do pomaka 85 na 60 posto za manje e, razvijene regije što bi imalo utjecaja na ulaganja mislim da e, smo tražili intervencije budući da e, je bi se i deficit onda kalkulirao na drugačiji način da bi se istovremeno tražilo od regionalnih e, vlasti da prihvate niži postotak e, programa e, što se tiče alata za investiranje. Dakle, odabir alata treba se temeljiti na čimbenicima rizika i ne može biti nikakve špekulacije u tom pogledu jer imamo različite vrste fondova i vjerujem da privatni kapital isto tako ima veliku snagu. Trebamo zaštite, odnosno neku vrstu povlaštene stope na određeno razdoblje. Tu je crowdfunding, peer-to-peer, peer eh, to peer social lending i tako dalje. Ukupno želim vam svako dobro u vašem radu. Hvala vam. Ovo su bila mišljenja izvjestitelja u sjeni, a sada e, odbor ređi. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Reći ću samo nekoliko stvari počevši od toga da zahvalim kolegama na sjajno odrađenom poslu. Zahvaljujem i su izvjestiteljima i e, doista razumijemo da je ostalo još jako puno posla i da bi trebalo to obaviti u ostatku zakonodavnog e, razdoblja. Međutim, sjetimo se ishodišta, polazne točke. Nismo bili niti sigurni pred godinu dana da ćemo imati kohezijsku politiku koja bi se primjenjivala i provodila na korist svih regija. Pa Pogledamo li e, ovaj prijedlog i usporedimo li to brojčano sa prethodnim razdobljem, došlo je do promjena koje su se mogle očekivati, ali bilo bi pogrešno misliti da se u sedam godina u Europi ništa nije promijenilo. Promijenilo se doista puno toga i doista je i normalno i potrebno naći način za remodeliranje politika da bi se i dalje mogli i prilagođavati i odgovarati na e, izazove s kojima smo suočeni. Pa prema tome, kohezijska e, politika je e, doista pretrpjela različite promjene u regijama također u nekima je došlo do značajnog rasta a u drugima je bilo većih problema i kriznih situacija. Različite regije su se našle na prvoj liniji e, recimo pojedinih kriza, poput Brexita, poput e, migracijske krize i tako dalje, kriza koje su se dogodile u tom e, razdoblju. Dakle, sedmo izvješće o kohezijskoj politici donosi e, to da postoje određene regije koje se može smatrati tranzicijskima i e, studije o njima zapravo e, ukazuju na to da su neke zaostale za razvijenima, ali s druge strane neke se i nose e, sa razvijenima e, i e, podnose dvostruku izloženost i teret i upravo zato bi trebalo stvoriti kategoriju regija koje bi se smatrale prijelaznim regijama. To bi bilo za sve nas korisno, pa čak i potrebno za budućnost kohezijske politike. Još je nekoliko pitanja koje moramo imati na umu i nekoliko e, stvari s kojima ćemo izravno surađivati, o kojima ćemo e, surađivati s Europskom unijom, a odnose se na e, pomoć koju treba pružiti regijama koje bi onda trebale se nositi sa različitim problemima i izazovima, a ne zaostajatim. u pogledu sufinanciranja. Možda ne razumijem dobro zašto su e, predložili su izvjestitelji upravo ove kategorije regija e, i e, u kojima bi se smanjio postotak na 55 do 60% za te tranzicijske regije, a 40 do 50% za one koje su razvijenije. I ja smatram kao i odbor regija da te tranzicijske regije trebaju ići u onu skupinu od 60 do 70%. Kolege su e, ukazale na neke zanimljive stvari, ali mislim da što se tiče e, kompromisa bilo bi dobro postići ga da bismo krenuli prema kohezijskoj politici koja bi nam svima bila pogodna i dobra. Hvala vam. Hvala, gospodin van Miltenbuk. Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Govorit ću nizozemskim. Ja sam razočaran ovime što smo čuli od suizvjestitelja. Što se kohezijske e, politike tiče, ovo je korak natrag u odnosu na prethodna desetljeća i e, mislim da e, je e, u nekim državama članicama nema e, potreba za određenim reformama i tako dalje. To je, ovo je sve zapravo korak natrag i e, oživljeni su određeni financijski instrumenti da bismo na najbolji mogući način iskoristili svaki euro. Međutim, su izvjestitelji su također otišli u prošlost. Ako pogledamo eh, CF, mislim da se navodi da u nekim dijelovima Europe ne trebamo strukturne promjene. Hoće li CF biti proveden ili ćemo kroz svaki euro e, se povezati sa infrastrukturnim uslugama. Dakle, slušao sam e, su izvjestitelje o kohezijskoj politici. Radi se o e, gospodarskim i strukturnim fondovima. A kohezija, teritorijalna kohezija, je zanemarena, ja je uopće ne zamjećujem u ovom nacrtu. I što se tiče EARFD-a e, i e, koordinacije s drugim vrstama i s drugim poljoprivrednim politikama komisije i sufinanciranju od 85% kao da ne možemo tražiti više e, nakon recimo neke teške e, krize i što se tiče kohezijske politike u razdoblju kad e, smo suočeni s različitim problemima od sigurnosnih do migracijskih, gospodarskih, e, proračunskih i tako dalje, mislim da ovo ne navješćuje modernizaciju, ali da je udaljeno od stvarnosti. Možda ipak da na kraju kažem nešto pozitivno. Mislim da klimatski ciljevi od 25% ili 30% su e, rijetke pozitivne stvari koje ovdje uopće primjećujem i smatram da se vijeće obraća na jedan suvremeni i ambiciozni način, a razočaran sam ovim nacrtom izvješća. Ima li još komentara? Hvala vam. Dosta je toga stavljeno pred nas, a što se odnosi na narednih sedam godina može se tome pristupiti filozofski i realno. Mislim da je važno razmotriti što se događalo u razdoblju krize, e, što se događalo i s e, investicijama e, koje je podržavala naša kohezijska politika i kako se to ostvarilo. Dakle, počinje danas tjedan gradova i regija. Čuli smo e, za želju povezivanja građana e, i uključivanja građana u projekte, što je iznimno važno i mislim da e, evo imamo i radionice eh, o eh, regionalnom planiranju, a mi bismo trebali ne samo upućivati na promjene i modifikacije u financijskim instrumentima, ono što je doista najvažnije jeste da imamo drugčije odnose u partnerstvu koje se odnosi na ove milijarde sredstava i upravo zato je eh, za partnerska načela vrlo važan kodeks o postupanju i kod planiranja doista se možemo tu e, e, uživiti i vjerujem da naš odbor ređi i sluša, sluša recimo gradonačelnike. Gradonačelnici kažu da žele povezati svoja mjesta, svoja sela, svoje e, gradove i tako dalje i imamo doista i vrlo e, jake e, gospodarske, obrazovne i druge dijelove koje je moguće povezati. Pa prema tome čini mi se da ste preuzeli e, dakle evo, e, na neki način pristup komisije ne revolucija nego evolucija i e, u EPP-u kažu naše planiranje u ministarstvima poboljšalo se bolje nego prije bolje nego što je bilo ranije unutar država članica i govorimo o ciljevima koji e, dakle već na neki način stoje e, u uredbama, a što se instrumenata tiče, mislim da postoji visoki pritisak na proračun 25% manje sredstava je u kohezijskom e, fondu i sad se pita kako se mogu trošiti namjenska sredstva i je li to bliže programu država članica ili regija i gradova. Ono što e, se već radilo u e, Omnibus uredbi e, zapravo se ide prema namjenskim instrumentima e, i prema sposobnosti izvršenja e, plana. Ovo što smo vidjeli je stabilne naravi i jasno je što se tiče formuliranih eh, ciljeva da su vrlo eh, jasni i nemojmo sad eh, trošiti vrijeme i mislim da će biti potrebno još dosta sastanaka dok se sve ovo ne završi. Hvala vam lijepa. Gospođo Preso, izvolite. Hvala vam, predsjednice. I ja bih počela time da zatražimo još malo vremena za ove amantmane, koliko znam, rok je iznimno kratak, ali da bi se sve pročitalo i da bi se oblikovale e, ideje trebali bismo više vremena, barem meni bi trebalo. Pozabavimo li se samom temom, zahvalit ću su izvjestiteljima koji su e, odradili iznimno važan posao i znam da je bio i težak a ovo je e, dobra i e, složena uredba. Vratit ću se na gospodina van Miltenberga. Doista jest potrebno modernizirati strategiju i kohezijske politike i svega drugoga. Politike ulaganja u Europsku uniju i drugog. Prijedlozi su vrlo zanimljivi i trebamo imati na umu velike EU ciljeve e, koje, o kojima smo raspravili i u svjetlu e, mjera koje bi trebalo provesti. Cilj ovih politika trebao bi biti da se da idemo u korak s vremenom u vrijeme e, krize u Europskoj uniji, gospodarske krize i ponovne izgradnje gospodarstava. A ova uredba utemeljuje pravila, pravila recimo po kojima će se ponašati ovi lavići. I prema tome i mislimo da su stariji Eh, siamo di fronte a regolamenti che... Mislim da eh, nisu nužno uvijek eh, stari zakoni dobri zakoni, jer može se unijeti i izmjene, može se raditi s lokalnim vlastima, a krajnji korisnici ne moraju uvijek željeti da se sve preslaguje i mijenja. Dakle, može nešto biti i stari propis i dobar propis. Bez previše izmjena mogli bismo možda uključiti nove elemente u e, program i donijeti neka poboljšanja. Što se tiče sufinanciranja i pada koji je zabilježen u tome, to jest izazov. Jer države će se morati potruditi da nadoknade ono što nedostaje. Međutim, kriza nije završila za sve države članice i za regije, od kojih neke još na tome rade i bore se da bi dosegle tih 50 ili 60% sufinanciranja. 35% za manje razvijene regije koje su još uvijek siromašne jer im se situacija u gospodarskoj krizi još pogoršala i nisu se stigle oporaviti. pa bi države članice mogle financirati nešto više i dobar je e, odabir koji su učinili e, su, izvjestitelji, a to je da ovo ne bude obvezujuće. Slažem se i s uvođenjem e, fonda za regionalni razvoj u e, jednu uredbu jer e, imali smo i zahtjeve za planinska ili brdovita i udaljena područja e, što bi se sigurno odrazilo i donijelo veće promjene u poljoprivredi. Te regije moraju doći u situaciju da povlače sredstva iz e, fondova e, za e, planinska područja. Imali smo to i prošli puta, ali mislimo da bi izdvajanje zapravo predstavljalo nazadovanje i kulturološko nazadovanje, tako da bi bilo dobro povećati sredstva u sljedećem e, programskom razdoblju uz e, to da e, napreduje regionalna politika, da ona ne, nazad, ne, ne nazaduje. Gospođo Krel, gospodine Novakov. Ja se s predsjedateljicom slažem u pogledu korištenja strukturnih e, fondova za e, nacionalne e, sekcije koje bi bile za Invest EU i regije bi to trebale koristiti bilo bi dobro da se to omogući, ali o tome se još raspravlja. Ja se međutim pitam bili samo strukturni fondovi bili ti koji ne bi bili uključeni u investiju, a drugi bi. I hoće li to imati isključivo negativni utjecak možda će imati i bolji utjecaj i učinak, pogotovo što se tiče socijalnih e, fondova i ulaganja u infrastrukturu, možda e, će oni iskoristiti Junckerov plan i e, novu strukturu u Invest EU nemam čvrsto stajalište o tome, ali imamo nekoliko stvari koje bismo željeli istaknuti. Mislim da je ovo dobar temelj za naš rad, mislim da je općenito gledajući e, to dobar pristup jer je kohezijska politika pretrpjela napad i mislim da je to i dalje najvažnija politika koju imamo, a služi premošćivanju razvojnih razlika. I vjerojatno bez nje ne bi došlo do određenih postignuća i ne bi e, se pogotovo u pogledu inovacija e, povezale e, određene e, politike i e, financiranje bi mislim trebalo odgovarati onim zadaćama kojima je namijenjeno i pogotovo u smiru VFO-a. Hvala lijepa. Gospodin Hetman, hvala gospođo predsjedateljice. Pokušat ću kratko govoriti. Kao prvo zahvaljujem su izvjestiteljima jer i oni su naporno radili na ovom dokumentu a njihov rad polučio je brojne pozitivne rezultate. To je moja prva napomena. Drugo, slažem se da nam je potrebna evolucija, a ne revolucija kohezijske politike. Treba nam nastavak s nekim izmjenama jer svi ovdje nazočni uviđamo da postoje određeni problemi ne samo proteklih godina, nego općenito kod provedbe e, fondova. I zato kažem tu nam treba evolucija, jer svi znamo što se događa nakon revolucija. U tom smislu zahvalan sam na svemu e, što ste pridonijeli ovoj raspravi. E, ja bih rekao da brz tempo rada po mom mišljenju, a i po mišljenju budućih korisnika ovih fondova je ispravna stvar jer što brže mi dođemo do pravila za korisnike, to će brže se korisnici upoznati s tim pravilima. Bolje će upoznati te izmjene i bit će bolje za sve. Od korištenja proračuna Europske unije pa sve do provedbe i onih najmanjih projekata u regijama Europske unije. Išao bi čak i korak dalje i rekao da je možda bolje imati dokument koji je možda nesavršen, no ipak funkcionalan za građane Europske unije. Čak i to je bolje nego nešto na čemu ćemo raditi mjesecima i mjesecima i tako odgađajući e, samu provedbu to će se samo odgađati i onda će za nekoliko godina novi parlament e, razgovarati o tome da li je uopće kohezijska politika prava stvar s obzirom koliko odgađanja e, sadrži. E, s obzirom na provedbu N plus, N plus 2 umjesto N plus 3, po mom iskustvu to nije baš dobro jer N plus 3 je zapravo korisnije osobito u slučaju velikih i dugotrajnih ulagačkih projekata koji uključuju visoke troškove. A posebice u završnoj fazi provedbe e, vraćanje na N plus 2 može polučiti neke neželjene rezultate kao što je primjerice umjetna podjela projekata na neke manje dijelove samo zato što je period provedbe kraći. Druga stvar, e, možda ćemo time naštetiti inovacijama jer inovativni projekti često trebaju dulje razdoblje provedbe. Kako bi se postigli rezultati inovacija u širokom rasponu. U kraćem razdoblju to možda neće biti moguće. To je još jedno pitanje koje je već spomenuto, a kratko ću ga spomenuti, a to je rezanje sufinanciranja sa 85% na 70% u slučaju manje razvijenih regija. Dakle, ako je cilj e, bio da se prijedlog i povećanje nacionalnog sufinanciranja da se poveća e, razina e, i osjećaj vlasništva država članica nad tim projektima, možda ćete se razočarati jer ovaj instrument možda neće funkcionirati kako je planirano ako ja to dobro čitam. Osobito ako imate na umu da u praksi to e, sufinanciranje je dodatno ograničeno drugim e, propisima kao što su propisi o javnim e, davanjima, o kvalifikaciji troškova dalje. Ako je danas 85% razina propisana u realnosti je to vjerojatno 65%. Znači ako to danas promijenite na 70%, u stvarnosti će sufinanciranje biti možda nešto više od 50%, što e, može rezultirati time da će brojni projekti biti suočeni sa preprekama, osobito u slabijim regijama. Osim toga treba naglasiti da nam je potrebno dodatno pojednostavljenje financijskih instrumenata i tu postoje veliki potencijal za budućnost. I na kraju ću ponoviti bolje je imati nesavršeni dokument, ali imati ga ranije kako bi se dao svima onima koji će ga provoditi, koji će taj novac koristiti i da pravila budu jednostavnija, fleksibilnija, te da razina na kojoj će se donositi odluke bude najniža moguća u konkretnoj državi članici. Znači čak i s tim nesavršenostima i postojećim pravilima mislim da ćemo tako biti uspješni. Hvala gospodine Olbrih. Hvala. Ja bih se ispričao što ću možda reći nešto što je već rečeno, no želim zahvaliti izvjestiteljima, no ne simbolički kao uvijek. Uvijek im je nekako simbolički zahvaljujemo, no rekao bih da su oni suočeni sa sasvim novim izazovom jer moraju pripremiti nešto u vremenu kada se planira promjena politike. Ovo nije uobičajeni način rada jer situacija drugačija. Tako da ja poštujem doista kolege, no reći ću da se ne slažem da je vijeće sada suvremenije. Zašto? Zato što postoji jasna podjela u vijeću. Jedan dio vijeća zemlje znaju da je jedina prilika da se moderniziramo e, je kroz kohezijsku politiku. To je E, realnost. A drugi dio vijeća, uključujući Nizozemsku, Dansku, Švedsku, u biti oni ne žele koheziju uopće. Oni žele koheziju gurnuti u tradicionalnu koheziju za siromašne zemlje. Ja to znam jer sam imao sastanak s veleposlanicima. Veleposlanici iz tih zemalja su se sastali sa mnom i kao izvjestitelju za VFO su mi rekli da njihovo e, rješenje je nula za e, one za neto platitelje. <laughs> Oni ne trebaju kohezijsku politiku. Ja znam da je to samo pregovaračka pozicija i da će na kraju situacija biti drugačija. Ali razvijene zemlje, budemo realni, ne trebaju kohezijsku politiku. Kohezijska politika je za manje razvijene, a predlog komisije je drugačiji. On je suprotan u smislu da postoji kohezijska politika za sve, a kako bi ona bila tu za sve, oni predlažu da se kriteriji promjene zato je gospodin Žulo govorio o tranzicijskim regijama, jer je to promjena filozofije za tranzicijske regije. To je dakle sasvim suprotno. Kaže se da kohezija bi trebala biti za sve zemlje, možda manje e, za one razvijenije, malo više za one u tranziciji, ali kohezijska politika bi trebala biti presutna i u jednima i drugima. I zato to ovdje nije, ne, nije riječ o kohezijskoj politici samo za one koji treba trebaju novac. To je stvar prošlosti jer kada slušamo komisiju i vijeće jasno je da je poseban tretman novih članica, e, to je stvar prošlosti. Kohezija je nešto drugo i to je problem naših izvjestitelja jer oni znaju da je ta filozofija posebnog tretmana gotova, da je s njom gotovo. I sada je, e, ja razumijem način razmišljanja, ali e, opasnost je da će neto platitelji e, koheziju ugurati u takozvanu tradiciju i reći dobro, ok, neka to bude za najsiromašnije, neka oni naprave neke ceste i tehničku infrastrukturu, a mi ćemo ići brže na inovacije i druge stvari. I to je pravi problem i tako nešto trebamo izbjeći. Zašto? Zato što prava specifičnost kohezijske politike nije novac, već e, zajednički menadžment, zajedničko upravljanje je nešto što je bitno za kohezijsku politiku. To je pitanje suodgovornosti, sufinanciranja. To je pitanje upravljanja čitavom tom politikom i e, stvarnog utjecaja država članica da promjene svoj način funkcioniranja. Zato je to zajedničko upravljanje važno. Tako da mi e, smo razgovarali o problemu e, da se novac vadi iz kohezije, ali on se ne vadi zapravo iz kohezije, e, nego iz zajedničkog upravljanja. Jer ako se uzima iz nacionalnih omotnica, E, primjerice u SEF-u mi novac uzimamo iz e, e, onih omotnica sa zajedničkim upravljanjem u one koje nemaju zajedničko upravljanje i znači da je to otvoreno samo za otvorene natječenje. Tendencija je da se udaljimo od tradicionalnog načina razmišljanja o kohezijskoj politici, slično kao kod Invest EU-a. Ja ne kažem da je to bolja ideja, ali svi znamo da će svi pokušati e, odabrati onaj put koji je lakši. Invest EU je lakši zato što nema državne pomoći tu. Zašto e, onda ne bi i kohezijska politika otvorila vrata prema nečemu što će biti lakše? I mi se trebamo e, pitati da li u europskoj politici koja nije tradicionalna, ali koja se koristi na posebnoj metodi e, da li želimo imati zajedničko upravljanje ili ne. Drugo je pitanje sadržaja. Što želimo ići, imati unutar tog zajedničkog upravljanja? Više inovacija ili što točno? I onda kada slušate e, gradove, e, gradovi nam kažu da oni ne e, žele da se inovacije provode u upravljanju gradovima, inovacije u transportu i tako dalje. To su ti realni problemi. Imat ćemo nekih rasprava o tome kako e, izuzeti novac iz kohezijskog fonda, to je, ne, ne, ne radi se sve o tome samo da li će novac biti uzet iz tih fondova, nego i kako i što s tim novcem i što je sa Invest EU. Ja želim ponoviti da ja mislim da neće biti izuzet novac iz e, iz e, nacionalnih omotnica bez e, da istovremeno to e, ne završi u NVSTU. Jer jer u protivnom bi to moglo završiti u drugim politikama. Mislim da je e, CPR osnovni dokument, osnovni dokument koji nam govori u kojoj mjeri smo spremni slijediti komisiju kod promjene tih politika. Izvjestitelji pokušavaju tu e, iznaći kompromis i vidjeti kako, kako to učiniti, a da se izbjegne revolucija. Ali bojim se da nećemo izbjeći vrlo žestoku raspravu oko CP, CPR-a i o tome treba glasovati što prije. Ne zato što nam treba rješenje jako brzo, ali treba nam pozicija parlamenta vrlo brzo kako bi se uključili u pregovore, kako bi se otvorili pregovori koji će otvoriti neke nove mogućnosti. Stoga mislim da mi u ređiju ne bi trebali koristiti izraze stare politike, tradicionalne politike i slično. Jer ako to tako koristimo, e, to je malo staromodno i pase, a ovo, ovo nije tako. Ovo je važna metoda za europsku politiku. Hvala. Hvala vam. Zadnji je gospodin Polčak. za slova, paní předsedkyně. Já bych se chtěl nejprve omluvit, že Hvala. Ja ću e, se ispričati prvo što sam kasno došao. Imao sam nekih obveza ovdje u zgradi. Zahvalit ću prvo izvjestiteljima na e, određenom poslu. Oni su suočeni sa velikim izazovima i u svjetlu nadolazećih parlamentarnih izbora a i u svjetlu izazova s kojima je suočena kohezijska politika općenito. Hvala vam e, na vašem e, radu. Ja cijenim predloge komisije. E, oni će donijeti određena pojednostavljenja pravila, jedinstvo pravila, no E, pitanje je postavljeno je li uredba dovoljno prihvatljiva korisnicima. Da, ono što je meni značajno jest da li ovo pojednostavljenje koje pokušavamo postići je tu korisno za korisnike, odnosno da li je nešto što korisnicima je potrebno. Postoje i dalje ili postoje još neki beskorisni procesi u svemu tome. Pogledajmo Fond za regionalni razvoj o kojem e, je kolega prethodno govorio. Za ruralna područja na koje ponekad gledamo kao na neku vrstu pepeljuge. E, da, tu trebamo doista učinkovite mjere koje će osigurati da takva takva područja, planinska i slično, ne gube dalje na broju stanovnika. Tu trebamo jednostavne, ciljane mjere. Ja dolazim iz regije koja je u, u slovačkom susjedstvu i e, bio sam zadužen za jednu malu e, općinu i ako usporedim administrativno opterećenje između kohezijske politike i poljoprivrednih e, novca iz poljoprivrednih fondova, to se ne može uspoređivati uopće. I stoga trebamo vršiti pritisak na komisiju i tu izvjestitelji imaju veliku ulogu. Komisiju treba staviti pod pritisak kako bi te mjere bile još jednostavnije. A sada što se tiče financijskih omotnica, E, tu doista postoji razlika. Ako određene e, regije su došle u kategoriju e, razvijenih ili regija ili regija u razvoju, pravila sufinanciranja mogu doista obeshrabriti u korištenju ovih sredstava. Što se tiče pravila N plus 2 ili N plus 3, ono što bi se moglo dogoditi u Češkoj republici jest e, da u godini povlačenja sredstava, odnosno da, da će postojati samo jedna godina u kojoj će se sredstva povlačiti jer e, će novo razdoblje biti u N plus i može se dogoditi da u godini dana e, će biti potrebno apsorbirati sredstva. To nije samo problem za Češku republicu, već i za Slovačku, Poljsku i tako dalje. Mi nećemo imati dovoljno administrativnih kapaciteta za to povlačenje sredstava i obradu projekata. Tako da treba razmisliti o tranzicijskom e, razdoblju, barem u početku, kako bi se primjenjivao N plus 3 na početku novog e, programskog razdoblja. I moj zadnji komentar e, jest e, da postoji prilično složena situacija na tržištu rada. Postoji određeni broj stručnjaka na, e, na tržištu koje se bave nekim privatnim projektima i ta koncentracija na početku novog programskog razdoblja bi mogla rezultirati situacijom gdje nećemo imati dovoljno ljudi koji će biti u stanju iznjedriti nove projekte. To će svakako biti situacija u određenom broju e, zemalja članica. I tu će nam nedostajati e, ozbiljnih administrativnih kapaciteta. Hvala lijepa. Ovo je bio zadnji govornik odbora regiji. Sada dajem riječ našim gostima. Prvi je gospodin Javier Dos Orit, predstavnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. Gospodine Orit, izvolite. Ja ću govoriti na španjolskom. Želim reći prvo da sam zahvalna, zahvalna na eh, ovom pozivu da se obratim ovom e, parlamentarnom odboru i na suradnji u vezi mnogih e, akata na kojima smo e, surađivali i upravo na nekim drugim još stvarima koje se odnose na VFO. Pa prema tome želim E, iznijeti svoje mišljenje kao e, izvjestitelja o CPR-u. A sa mnom je radio Stefan Mala iz skupine poslodavaca. Mi smo e, zapazili da postoji i jednoglasno stajalište o ovom tekstu iako e, unutar Europskog gospodarskog i socijalnog odbora ima e, različitih e, mišljenja, no kohezijski fondovi su posebno važni 36 milijardi je E, pad koji smatramo vrlo lošim, e, pogotovo u razdoblju koje slijedi nakon gospodarske krize. Ali postoje i određena politička stajališta e, koja možda na taj način ugrožavaju i samo postojanje Europske unije. Ali što se tiče stupa socijalnih prava nova je koncepcija određena vrsta možda i napada eh, i govori se o pitanju transfera eh, sredstava eh, u Invest EU i E, kohezijskoj politici i padu ulaganja što je jako e, ozbiljan pad, a potrebno nam je više ulaganja, nikako manje. A e, transfer u Invest EU je nešto što predstavlja suprotno od onoga kako bi trebalo biti. Mi e, smo sličnog mišljenja kao i parlament što se tiče iznosa e, i e, prihoda i rashoda a iznos bi trebao ostati isti kao što je bio u vfo 2014. do 2020. U pogledu CPR-a potpuno smo suglasni s onim što je rečeno u pogledu e, fleksibilnosti, e, učinkovitosti, pojednostavljenja i jačanja upravljanja na više razina. Ali kod e, kodeksa o postupanju različito je e, mišljenje u različitim segmentima u Business Europe u utoku e, što se tiče dijaloga i uključenosti u dijalog. Pa mislim da bi ovo trebalo da ovo trebalo e, skrenuti pozornost. Istaknut ću i još nekoliko pitanja mi se ne slažemo e, s makroekonomskom uvjetovanošću kohezijskih fondova i e, krutom interpretacijom koja iz toga proizlazi niti se slažemo s N plus 2 niti N plus 3 kod sufinanciranja. Smatramo da je tu potrebno više fleksibilnosti općenito. A posebno kod promjena koje su se dogodile u pogledu e, takozvanih tranzicijskih regija i e, imamo e, zapravo regije koje imaju stalne e, nedaće, odnosno čitavo vrijeme su u nepovoljnom položaju zbog strukturnih e, uvjetovanosti kao što su recimo da pripadaju planinskom području. I skrećem pozornost na sedmi članak i e, uvjeti, uvjete i upućivanje na e, e, odredbu e, o spolnoj, odnosno rodnoj ravnopravnosti. Sva upućivanja na tu uredbu su povučena, no nas zanima da se spomene nacionalne obveze i da se da vidimo i e, početak e, djelovanja na nacionalnoj razini budući da će doći do smanjenja sredstava i povezivanja odnosno transfera e, sa Connect Europe pa kod tog transfera iz kohezijskih fondova na Invest EU, to, tu bi mogli nastati problemi. Ne protivimo se mi toliko transferu koliko bismo željeli da ukupni iznos ostane e, jednak i zadovoljavajući. Hvala, bilo nam je jako korisno čuti vaše mišljenje. Hvala vam na dolasku i hvala vam na dobroj suradnji sa Europskim gospodarskim socijalnim odborom. Nažalost, gospođa Marini, predstavnica odbora Regija, nije mogla uskladiti svoj dnevni red i zato nije s nama prisutna, a nastavit ćemo dalje s Europskom komisijom. Gospodin von Breska, izvolite. Hvala predsjedateljice. Hvala i izvjestiteljima. Odradili su ogromnu količinu posla u kratko vrijeme. Da, kao što je rečeno, moramo pokušati učiniti sve što je u našoj moći kako bismo imali što više pravne sigurnosti za naše korisnike na terenu kako bi izbjegli da dođe do odgađanja koje, koje smo imali u trenutnom programskom periodu. Dakle, želim naglasiti da je ovo zajednički cilj Europskog parlamenta i Europske komisije. Također, pozdravljamo fokus izvješća na određeni broj stavki koje će se mijenjati. O tim izmjenama se ne slažemo uvijek, ali mislimo da je to dobar pristup i nadamo se da u nadolazećim raspravama u parlamentu da će prevladati taj pristup. Jer ako budemo imali previše predloženih izmjena, to neće biti jako dobro u pogledu brzog napredovanja u pregovorima. Također bih želio izraziti svoju podršku pristupu koji je u izvješću, a to je da se ne razvodne odredbe vezano za razborito financijsko upravljanje. Kao što znate, predložili smo značajan broj pojednostavljenja kako bi smanjili administrativno opterećenje, ali još uvijek mislimo da nisu svi administrativni zahtjevi nužni i smatramo da treba osigurati transparentnost, odgovornost jer to je novac europskih poreznih obveznika i nadamo se da i ovdje u parlamentu e, da podržite komisiju u tom nastajanju. Jer čuli smo i mi određene glasove koji sada koriste taj prijedlog za pojednostavljenjem da idu još dalje od toga, a mi mislimo da novac ne treba dijeliti besplatno. Također bih zahvalio izvjestiteljima e, što su izabrali taj pristup još bih spomenuo tri ili četiri stvari koje su spomenute u raspravi. Prva se tiče gospodarskih reformi i investiranju koji podržava kohezijska politika. Smatramo da treba ta dva procesa približiti jedan drugome. I također smatram, a ovdje bi se vratio na ono što je rekao gospodin Olbricht, da zajedničko upravljanje, to je način na koji upravljamo fondovima, je jedinstvena prilika jer nam dopušta da vlasništvo na svim razinama uključimo u to da bismo spojili ta dva cilja, dakle reforme i ulaganja. Također mislimo da je to jedinstvena prilika u sklopu europskog semestra da imamo snažniji fokus na regionalnu dimenziju, jer kao što znate to je do sada dosta zanemarivano. I također snažniji fokus na ulaganjima ne govorimo samo ovdje o strukturnim reformama i mislimo da će to približiti kohezijsku politiku ovoj raspravi o gospodarskom upravljanju. Što će biti od pomoći dugoročno? A drugo pitanje na koje se želim vratiti je Invest EU. Mnogo je tu argumenata izneseno, ali ja bih se vratio na jedno ili dva pitanja koja želim još jednom naglasiti to nije transfer, to je doprinos. Dakle, da bi se ispunili ciljevi, kohezija, što to znači konkretno? To znači da država članica koja na dobrovoljnoj bazi doprinosi programu Invest EU će potpisati sporazum o financiranju gdje će reći pod kojim uvjetima se koristi taj novac. Na primjer, ako država članica želi da se novac raspodijeli po određenom načelu u različite regije države članice u pitanju. Partner koji to provodi, dakle DIB ili netko drugi to mora poštivati i mora izvijestiti državu članicu o provedbi. I mi smatramo da ovaj pristup daje mnogo koristi po pitanju rizika, administrativnog opterećenja i također e, ekonomije razmjera. A ako to ne funkcionira, ako partner ne uspije donijeti rezultate, država članica ima mogućnost da zatraži novac natrag. I mi mislimo da je to jedna opcija koju bi bilo korisno imati, nitko nije prisiljen da to koristi, ali još jednom to nije transfer, to, tu se radi o postizanju kohezijskih ciljeva. što se tiče fonda za ruralni razvoj. Ovdje znate da je komisija predložila reformu zajedničke poljoprivredne politike koja će ta dva fonda poljoprivredna dovesti bliže jedan drugome, a iza te reforme postoji jedan novi model jer pod ZPP-om bi se odmaknuli od sukladnosti prema pristupu koji je temeljen na rezultatima. kako bi se to izvelo, komisija je odlučila da bi se to lakše provelo ako bi se o pravilima za te fondove pregovaralo pod istim okvirom. Ali naravno razumijem da se Europski parlament možda ne, ne slaže s time, ali želim vam samo objasniti zašto smo to predložili. Još samo par riječi, ako dozvoljavate. Prvo tiče se kodeksa o postupanju. Kodeks o postupanju koji imamo sada vjerojatno nije savršen, složit ćete se. Ali rekavši to, postoji razlog zašto smo rekli da ne želimo staviti van snage trenutnu uredbu. I to je zbog toga što želimo da to partnerstvo o kojem postoje pravila bi trebalo već funkcionirati kad pokrenemo raspravu sa državama članicama za sljedeću generaciju programa. Ta rasprava počet će u proljeće 2019. Dakle, za 4-5 mjeseci najkasnije. I ako sada želimo usvojiti novi kodeks o postupanju, a ovaj stari zanemarimo, a taj novi će vjerojatno biti kvalitetniji, iako i ovaj trenutni je dosta kvalitetan. Nećemo imati ništa na mjestu na vrijeme kako bi države članice imale neki kodeks o postupanju kojim bi se vodile, jer taj kodeks može se usvojiti tek nakon što se usvoji zakonodavstvo, a to neće biti slučaj. Iz toga smo donijeli svjesno ovu odluku da nemamo novi članak s elementima novog kodeksa postup, o postupanju, već da uzmemo trenutni i da osiguramo da se njegova pravila primjenjuju kada krenemo sa aktivnostima. I zadnja stvar, to su veliki projekti. Kao što znate, predložili smo da se to izostavi mislimo da se možemo što se tiče velikih projekata pouzdati više na nacionalne sustave. Također smo u našem prijedlogu ojačali ulogu komisije, dakle ulogu praćenja kriterija za odabir projekata. Dakle, komisija može pitati nadležno tijelo da dostavi svoje kriterije za e, odabir projekata i da da svoje komentare i oni se moraju uzeti u obzir. Dakle, takvom odredbom želimo osigurati da imamo dostatnu kvalitetu projekata koji se odabiru. I zadnje, kao što znate, uveli smo jedan novi koncept. To su operacije od strateške važnosti koje će se identificirati u svim e, projektima. Veliki projekti tiču se obično transporta i okoliša i samo određenih država članica. Ovdje imamo pristup koji bi bio mnogo širi jer će svi programi morati identificirati takve operacije. A nadzorni odbor bi u tom slučaju pregledavao fizički i financijski napredak i mislimo da je dovoljno imati takve strateške operacije da nam nije potreban, potrebna druga razina, to su ti veliki projekti. I zbog toga smo to predložili izostaviti. Mislim da ću se ovdje zaustaviti, ali ako imate kakvih pitanja, rado ću odgovoriti. Hvala. Hvala lijepa. Hvala na komentarima. Čini se da će predstojeće rasprave biti jako zanimljive. Gospođa Krel, imate riječ želim naravno ulaziti sada u sve komentare kolegica i kolega jer e, imat ćemo mi još brojne e, sastanke izvjestelja u sjeni gdje ćemo imati priliku o svemu razgovarati. Ali željela bih se nadovezati na komentar Jana Olbrehta. Doista, Ponekad kohezijska politika jednostavno nije jednostavna zato što smo se svjesno odlučili da to neće biti menadžment koji će komisija organizirati sa državama članicama, već je to jedna politika koja se stvara u regijama i sa regijama, gradovima, općinama zajednički. Tako da uza sve kritike koje sigurno možemo naći u odnosu na kohezijsku politiku zadnjih desetljeća mi smo pod različitim uvjetima globalno, ali i u regijama smo se dobro nosili s tim različitim uvjetima i svaki euro koji se ulaže u kohezijsku politiku jest možda konzervativan model, ali svejedno donosi četiri druga eura investicija u tu regiju. I E, naravno Junkerov investicijski plan koji je obećavao 17 eura na 1 euro na investirani e, euro, to se pokazalo da nije realno. To je samo bio PR. Tako da u vremenu u kojem s jedne strane moram razmišljati o tome kako ću organizirati E, održivi razvoj usmjeren prema budućnosti socijalne, teritorijalne vrste, te istovremeno kako ću osigurati veće povjerenje građana u sposobnosti Europske unije, e pa mislim u tom kontekstu i ovaj naš staromodni pristup kohezijske politike je i dalje moderan i bitan. Tako da ja doista vjerujem da ima smisla da se brane te temeljne vrijednosti kohezijske politike. To nije staromodna politika, to je mogućnost da ljudi koji žive u ovoj Europskoj uniji da vide na stvarnim primjerima što se može napraviti sa europskim sredstvima. I naravno, ako imamo već takve prijedloge to se neće dogoditi u okviru ove usamljene rasprave u odboru regionalnom odboru. Ti, ti razgovori su već dugo u toku i razgovarat ćemo s kolegama iz poljoprivrede o ovom e, dovođenju toga pod zajedničke, zajedničku E, uredbu. Vidjet ćemo da li će biti N plus 2, N plus 3, kakva će biti stope sufinanciranja, no za N plus 2 i N plus 3 mislim da smo dali prilično dobar prijedlog u smislu prijelaznog rješenja, a kolegice i kolege, ono što moramo imati na umu, vi ste svi iskusni u regionalnoj politici, niti jedna država članica ne počinje razmišljati o novom razdoblju isplate poticajnih sredstava dok se još bavi sa starim razdobljem. Tako da doista ima smisla razmišljati da kod pojednostavljenja ovoga možda bi bilo e, dobro se vratiti na ovo načelo N plus 2. Što se tiče sufinanciranja, e, da, ja sam, e, slažem s onima koji žele povećati, ali ako želimo povećati, onda moramo imati i proračun za to. Ako imamo jako visoke stope sufinanciranja, e, bojim se da će dovesti do toga da ćemo imati samo mali broj projekata koje ćemo doista moći podržati i to je nešto što treba imati na umu kod e, utvrđivanja e, stopa sufinanciranja. E, naravno da želim imati učinkovitu kohezijsku politiku u budućnosti i baš iz tog razloga želimo suradnju sa InvestEU, sa obzorom Europa, sa instrumentom za povezivanje Europe, ali ne e, putem ovih transfera, već e, radije kroz povezivanje različitih sredstava. Ne treba svaka država članica velike projekte u području infrastrukturu. To uglavnom trebaju zemlje srednje i istočne Europe koje su e, se zadnje priključile Europskoj uniji i mora biti moguće i ja se sjećam za Poljsku je primjerice bila važna rasprava da se e, sredstva EFRE i Junckerov investicijski plan mogu povezati kako bi se dobilo e, jedno smisleno ukupno financiranje za takve projekte i to želimo podržati i u tom smislu e, ovim prijedlozima možemo postići mnogo toga značajnog i pametnog, a evo trebamo zajednički s kolegama vidjeti kako dati po mogućnosti jednu zajedničko stajalište našeg odbora, a u konačnici i parlamenta. Hvala gospodine Novakov. Hvala lijepa, ja ću govoriti bugarski. Prije svega, Drago mi je što je toliko kolega komentiralo e, ovo što je rekla gospođa Krell. To znači da smo dali dobar temelj za daljnje rasprave. Bilo je mnogo komentara. koji su oslikali točno situaciju. Vratio bih se na neke od tih komentara. Što se tiče transfera, komentar gospođe Preso i gospodina Žuo. Upitani smo da li smo protiv instrumenta Connecting Europe. Ne, ono što mi želimo je recipročnost. Ako ćemo imati sredstva za kohezijski fond, nema logike zadržati sve druge transfere. To je naše stajalište i ono odgovara prijedlogu komisije. Što se tiče sufinanciranja, bilo je komentara da neke regije treba više sufinanciranja, a ono što mi predlažemo je da preuzmemo prethodnu situaciju, to jest ovu koju imamo sada, to je najviše što se može postići. Želim zahvaliti gospodinu Olbrichtu na onome što je rekao, jer ja smatram da ono što smo postigli vezano za višegodišnji financijski okvir je u skladu s parlamentarnim stajalištem. Postavljeno je jedno pitanje vezano za velike projekte definirali smo prag od 100 milijuna. To znači da će to imati utjecaj na relativno mali broj projekata, ali želimo pokriti sve te projekte i želimo osigurati da se oni provedu jer su oni jako važni ne samo za jednu državu, već i za više država članica. Hvala gospodinu Wiltonburgu na onome što je rekao. Jako me je motivirao njegov komentar. Svačam da su moje mogućnosti da, da ne mogu vratiti vrijeme unatrag, ali ono što smo učinili s ovim izvješćem je to da smo osigurali da ne bude postojalo dodatnih rizika eh, glede europskih izbora. Dakle, moramo biti oprezni kada dajemo obećanja. I zahvalio bih Europskoj komisiji na njihovom pristupu. Mnogo toga su učinili u pogledu pojednostavljenja. To je jedno od prvih poglavlja, mislim gdje možemo postići kompromis. Spomenuti su i financijski instrumenti kao jedna kontradikcija kohezijskoj politici, a ja mislim da tu ne postoji neka kontradikcija. Kada se prezentiraju financijski instrumenti. Ovdje želim govoriti o geografskoj raspodjeli financijskih instrumenata. Tu nema dovoljno ravnoteže i to treba uzeti u obzir. Naravno, instrument Connecting Europe je mehanizam koji koristi mnogim državama članicama. Ali ne mora se svaki europski program financirati iz kohezijskih fondova. Tu bih se zaustavio. Hvala. Hvala lijepa. Dakle, to su bile rasprave o, ovim prezentiranom izvješću. Znam da postoji pitanje roka za amandmane. Ja predlažem jedan datum koji će nam dozvoliti da izglasamo izvješće u prosincu. Kao što je bio prvotni plan odbora. Da li je to točno? Da, to je prvotni plan. Dakle, imajući na umu da možemo glasati 3. prosinca, najkasniji datum za amandmane mogao bi biti 22.10. Zadržat ćemo datum glasanja i o neki klubovi će dobiti malo više vremena za amandmane. Ja mislim da je to pravedna odluka. U redu, dakle, 22.10. do kraja radnog dana do 6 popodne. To je, dakle, rok za amandmane. Hvala. I ovdje ćemo se zaustaviti. Gospođa Krel, mogu li nešto kratko samo reći? Očekujem da će biti puno amandmana, ali kolege, molim vas, svi znamo kao parlamentarci da kampanja za izbore započinje uskoro i molim vas nije potrebno da svaki kolega donese svaki amandman osobno. Dakle, ako možete razgovarati s kolegama, možda možete zajedno predložiti neke amandmane. To je bila jedna stvar, a druga želim vas zamoliti da ne podnesete sve amandmane koje će države članice kasnije podnijeti u trijalogu jer to bi moglo oslaviti našu pregovaračku poziciju. Molim vas, razmislite o tome i budite malo optimističniji da smo mi snažni parlamentarci. Hvala lijepa. Hvala. Mi smo snažni parlamentarci, to je dobra poruka nakon ove naše rasprave. Pet sekundi, gospodin Novakov. Da, točno ste rekli postavljeno pitanje vezano za rok. To nema ništa s time da se ograniče zastupnici vezano za podnošenje amandmana, ali samo da vas podsjetim Zadnji put je trebalo za CPR dvije godine da se prezentira, a sada imamo tri mjeseca, uključujući i kolovoz. Dakle, uzeli smo zamah i nemojmo sve potrošiti na nepotrebno duge postupke. Siguran sam da ćemo naći kompromis, bez obzira na to kakvi budu amandmani. Dakle, ovo vrijeme treba iskoristiti što je bolje moguće. Hvala. Dragi izvjestitelji, budite sigurni, nećemo vas ostaviti same, podnijet ćemo amandmane i podržat ćemo vas u nastojanju da nađemo kompromis. Hvala na vašem radu i sada smo svi uključeni u taj rad. Dakle, hvala lijepa svima na ovoj raspravi i dakle 22. 10. je rok do kraja radnog dana. Hvala lijepa i zatvaram današnji sastanak. A sutra ujutro imamo zajednički sastanak sa odborom Koter. Biće mi drago ako vas sve vidim na tom sastanku. Hvala.